Kolegice i kolege, prije nego što započnemo s našim radom, e, jedno važno priopćenje. U petak ovog tjedna 30. puta će biti potpisivanje e, Dakle, bit će 30. godišnjica kada su Portugal i Španjolska potpisali svoje pristupanje Evropske unije. To je vrlo, vrlo važno, to su bile države koje su godinama patile pod diktaturom, a sada su pristupile zajednici europske obitelji. 30 godina kasnije, naravno, nije svako obećanje ispunjeno, svaka želja je ispunjena, ali zasigurno je osnažena i stabilizirana demokracija u tim zemljama i borba protiv snaga diktature e, je zaista nešto što je sada možemo reći dobiveno kada govorimo o Španjolskoj i Portugalu danas e, zasigurno postoje obećanja Europske unije i da se to mora kombinirati sa blagostanjem za sve, a ne samo sa bogatstvom za jedan mali broj. I mislim da ovdje upravo u ovom domu je zajednička želja svih zastupnika da je 30 godina nakon pristupanja e, ovo zajedničko tržiške i politička snaga naše zajedničke doprinesu tome da upravo nakon velikih žrtava koje su podnijeli ljudi u Portugalu, i Španjolskoj, da se održi to obećanje u pogledu gospodarske snage koja bi trebala dovesti do blagostanja za mnoga, prije svega za mlade ljude u tim zemljama i da mi svi zajednički pripomognemo tome da se to obećanje održi. Kada govorimo o protokolu